Okay, colleagues, I think Kolege, možemo polako započeti. Imamo podosta glasanja, nadamo se kompromisa, pa neće biti glasanje toliko dugo koliko je službeno navedeno. Na prije glasanja pozdravila bih dvije skupine posjetitelja u ime profesora Jasnodepskog. Najprije bih željela pozdraviti There, there's a group invited by him who are here today skupinu koja je ovdje na njegov poziv. Dobrodošli dakle na sastavnak našeg odbora. A isto tako imamo i skupinu posjetitelja iz mreže Don Bosco, dakle jednog katoličkog reda Don Boska, koja radi sa mladima, siromašnima, dakle dobrodošli ste naš, dobar dio našeg rada se veže uz vaš, tako da nam je drago što ste i vi danas ovdje. Dobrodošli. Okay, before we start the votes, we do a test to make sure... Dakle, napravit ćemo prije svega testiranje, molim da svi provjerite da li funkcionira uređaj za glasanje. Imam 20 kartica, molim sve da pritisnu glasački gumbić da vidimo da li sve radi. Jedna nema kartica, sad sve imamo na broju 21. Dakle, hvala lijepo, čini se da stvari funkcioniraju. Za početak politički odnosi Europske unije s Latinskom Amerikom, izvjestitelj Salom. Enrique, želiš li uzeti riječ? Ne samo da ukratko zahvalim svima na suradnji u finalizaciji ovog izvješća. Isto tako treba uzeti u obzir da smo bili upravo u jednom gustom vremenskom razdoblju, u Tirkiznom tjednu, Strasburškom tjednu, mnogo se toga događalo. Dakle, što se tiče kompromisa, bilo je teško prikupiti sve. Ja sam pokušao praktički za svaki stavak rezolucije dobiti konsenzus, kao što se lijepo to i pokazuje na glasačkom popisu. Hvala lijepo, možemo onda započeti kompromis A. Svi koji su za, dignite ruku. Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17, glasanje po prvi dio. Amandman 17, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio, amandmana 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 29 za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je usvojeno, no provjerimo 29. amandman elektronički, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis H za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 43 za protiv suzdržani Čini mi se da je usvojeno, provjerimo elektronički 43. glasanje je otvoreno. Zatvoreno je usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, odnosno i, usvojeno. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, Provjerimo elektronički 47. Glasanje zatvoreno. Usvojeno je. Kompromis je za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 54 u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Treći dio za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis K za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis L za, protiv, suzdržanje usvojeno. Amandman 65, govornica se ispravlja, 66 za, protiv, suzdržanje usvojeno. 67 za, protiv, suzdržani usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasom elektronički o cijelom mišljenju. Glasanje je poimenično i otvoreno je. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. Čestitam Enrique Guerrero i cijelom osoblju i svima koji su bili uključeni u radu na kompromisima. Hvala. Okay, we, we move on now. ćemo sada na mišljenje o europskom djelovanju u interesu održivosti. Dakle, sestrinski tekst konsenzusu o razvoju i provedbi održivih razvojnih ciljeva u internoj politici Europske unije, izvjestiteljica za mišljenje Eli Schlein, mišljenje za odbor Envi. Eli, želiš li uzeti riječ prije početka? Samo bih zahvalila izvjestiteljima u Sijeni na dobroj suradnji. Hvala. Dobro, imamo velik broj kompromisa, dakle, započnemo s kompromisom 6. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo elektronički 36. amandman. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički 49. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 77 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. 77. amandman, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo kompromis 16 elektronički, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je, usvojeno. Amandman 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 za, protiv suzdržali, odbijeno, kompromis 17 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 18 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 90 za, protiv suzdržani. Čini mi se da je odbijeno, provjerit ćemo elektronički 90. amandman. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Glasanje o uvodnim izjavama. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I glasanje o cijelom nacrtu mišljenja uz amandmane poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom čestitamo Eli Schlein. Hvala Eli i cijelom osoblju. on... Prelazimo na nacrt mišljenja korupcije i ljudska prava u trećim zemljama. Naporno je radio na njemu izvjestitelj Stelios Koluglu. Želiš li nešto reći prije početka? Ne, jučer smo nešto o tome, tek smo raspravljali o tome zapravo jučer, imali smo dobru raspravu, tako da možemo započeti sa kompromisom 1 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo elektronički. Ni ne moramo možda usvojeno je. 17 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 18 za. U dva dijela zapravo 18. Prvi dio za. Protiv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 protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 u dva dijela, prvi dio je 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio se ne razmatra. Dakle, zatim odvojeno glasanje. Dakle, odvojeno glasanje sada o izbornom stavku 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 29. amandman za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandmani zastupnice Toja su povučeni. Možemo glasati na nacrtu cijelokupnog mišljenja. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno usvojeno jednoglasno. Čestitamo Steliosu. Okay, the next, the next vote is the opinion on the impact. Sljedeće mišljenje o utjecaju međunarodne trgovine i trgovinskih politika Europske unije na globalne vrijednostne lance. Ignacio Korao je izvjestitelj, želiš li uzeti riječ prije glasanja? Sam bih zahvalio izvjestiteljima u sjeni na lijepoj suradnji. Hvala vam, radi se o mišljenju za odbor INTA i radi se o tekstilnoj industriji i sličnim pitanjima. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasat ćemo o nacrtu mišljenja uz amandmane poimenično glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Koji su to željeli? Glasanje zatvoreno usvojeno jednoglasno. Zahvaljujem Ignaciju. Očito je konsenzus bio doista širok, svi su se složili sa svime. Hvala lijepo i mislim da imamo posljednje glasanje. Dakle, brzo smo bili jer se toliko radilo na kompromisima. Sada imamo mišljenje za odbor INTA o političkom dijalogu i suradnji s Kubom. Izvjestitelj je Frank Engel. Želite li uzeti reč prije glasanja? Samo rečenica i pol s moje strane s obzirom na e, zemljopisnu lokaciju u kojem se ovaj tekst bavi, bilo je određenih ideoloških e, razilaženja što se tiče bavljenja time. Pa, za razliku od nečega što je bilo logično za tekst e, koji ima svega stranu, stranu i pol, imat ćemo nešto, ali ćemo, moramo ipak glasati, žao mi zbog toga. U krajnjoj liniji moramo potvrditi taj sporazum koji je važan, jer se njime bavimo po prvi puta u povijesti s Kubom i doista je važan za pitanje razvoja. Hvala. Dobro, najprije ćemo glasati o rezoluciji, a zatim o svom pristanku u drugom dijelu. Započet ćemo sa glasanjem rezolucijom. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički. Amandman treći glasanje je otvoreno. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički amandman peti. Glasanje je otvoreno. I think it's the Usvojeno. Amandman šest za. Protiv suzdržani usvojeno. Amandman sedam za. Protiv suzdržani. Provjerimo elektronički amandman sedmi. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Čini mi se da je odbijeno i jest odbijeno je. Drugi dio amandmana 10. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički 20. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Amandman 21 Bit vam malo sporiji što se tiče prikaza rezultata na ekranu. Amandman 21 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasamo o cijelokupnom mišljenju, poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. Hvala gospodine Engel. Još jedna važna točka glasanja, to je najvažniji dio. Dakle, gledala sam o pristanku, nemamo amandmana. Glasanje će biti elektroničko, poimenično i glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno Hvala lijepo. Thank you very much, Mr. Engel, for those... Zahvaljujem na ova izvješća gospodinu Engelom. Okay, thank you very much, colleagues. Votes are concluded. Hvala, tim završavamo glasanje. take colleagues, we, we actually finished votes very early. We have to leave extra time in case we, the compromise... Zapravo smo završili glasovanje e, malo ranije, e, pa naši gosti iz komisije još nisu stigli. Za nekih e, desetak, petnaestak minuta će doći, pa sad imamo stanku od 15 minuta. Imate vremena za kavu, nastavljamo za 15 minuta. Hvala Okay, colleagues, sorry about the delay. We're waiting for our guests to arrive. Our votes were very... Možemo nastaviti. Molim vas sjednite. Sedamnaesta točka dnevnog reda, evaluacija mehanizama EU za kombiniranje zajmova i bespovratnih sredstava. Čućemo prezentaciju glavne uprave DEVKO e, vezano uz izvješće o evaluaciji e, mehanizama EU-a za kombiniranje zajmova i bespovratnih sredstava. E, mi smo trenutno usred trijaloga za Europski fond za održivi razvoj i on će biti nadopuna postojećim instrumentima za pružanje pomoći taj fond je uspostavila komisija pod e, instrumentom za susjedstvo. E, pomoć je namijenjena velikim projektima i zapravo radi se o jamstvima koja e, će podržati Europska unija u toj kombinaciji. Od 2007. godine komisija je uspostavila osam regionalnih mehanizama za ulaganje kako bi obuhvatila cijelu sferu vanjske suradnje EU-a. Od 2007. do 2014. godine komisija dodijelila 2,3 milijardi eura tim mehanizmima. E, revizorski sud je objavio izvješće 2014. godine u kojem je rekao da taj mehanizam je učinkovit, no isto tako su kritizirali postupak donošenja odluka i postupak dodjele bezpovratnih sredstava rekli su da nisu e, potkrijepljeni dovoljnom količinom dokaza. Stoga je komisija e, zatražila izvansku evaluaciju o ovoj vrsti pomoći i upravo e, to izvješće ćemo čuti danas. Konsultantska tvrtka Analysis for Economic Decisions je obavila tu istragu, evaluaciju i čut, to bila objavljena krajem ožujka. E, ćemo danas gospodina Adriana Kostandakea iz uprave DEVKO. E, Ista saznanja su e, predočena državama članicama u obliku jednog posebnog seminara i također direktor te jedinice, gospodin Kej Parplis, će nam se priključiti i on će iznijeti svoje izlaganje. Najprije ćemo dati riječ gospodinu Kostandakeu. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam lijepa što ste nam prošli ovu priliku da predočimo danas rezultate evaluacije koja je nedavno dovršena. Kao što je predsjednica spomenula, ta, tu evaluaciju je proveo tim neovisnih evaluatora iz e, jedinice koju ja danas zastupam. Radi se o kombinaciji e, dviju vrsta mehanizama, dakle kombinacija zajmova i bespovratnih sredstava. E, to se ne čini samo da bi se iskombinirali različite oblici financiranja, već i zato što postoji niz koristi koji će biti, koje će biti time generirane. Međutim, koristima, na primjer, je to što projekti postaju više financijski održivi, e, postaju privlačni investitorima, poboljšava se održivost projekata koji se financiraju, povećava se vidljivost EU-a u smislu smanjivanja troškova i upravljanja tim projektima i sve to ima učinak na politike reforme u partnerskim državama. Evaluacija je obuhvatila sedam od osam mehanizama za kombinaciju e, kojima upravlja uprava DEVKO od 2007. godine. Od 2007. do 2014. godine e, to razdoblje je obuhvaćeno evaluacijom. Sveukupna evaluacija je e, pozitivna, istaknuta je relevantnost ovih mehanizama i instrumenata, iako su uočene neke slabosti, neki izazovi, sve u svemu polučeni su dobri rezultati. Evaluacija je bila struktirana oko tri glavna stupa ocjene. Prvi stup je bio analiza strateške relevantnosti planiranja, drugi stup je bila analiza dodane vrijednosti planiranja i treći stup je bio analiza rezultata kombiniranih projekata. Što se tiče strateške relevantnosti kombiniranja, analizirali smo u kojoj mjeri je kombiniranje bilo relevantno na početku evaluacijskog razdoblja i što se događalo tijekom tog razdoblja, uzimajući u obzir e, promjene u partnerskim državama, promjene europskih politika, promjene europskih strategija. Evaluacija je zaključila da je kombiniranje omogućilo Europskoj uniji da se uključi šire i uz neke strateške prednosti, posebice što se tiče pružanja potpore e, velikim infrastrukturnim projektima i suradnje sa e, državama u, u kojima je e, razina dohotka na srednjoj razini omogućilo se povezivanje sa sektorima i poduzećima koja inače ne bi mogla doći, doprijeti do ovih instrumenata. Na uzorku koji se ispitivao je ustanovljeno da većina projekata bila usmjerena na takozvane posebne izazove koji su bili prepreka provedbi projekata i zato je u većini slučajeva kombiniranje bilo primijenjeno kako bi se riješili ti strateški izazovi, kako bi se omogućila dalja provedba velikih važnih infrastrukturnih projekata u partnerskim državama. Istodobno evaluacija je pokazala da kombiniranje, posebice kod ranih projekata, nije ostvarilo puni strateški potencijal i nije riješilo razvojne izazove e, država e, s manjim dohodkom. I upravo to je bila jedna od glavnih slabosti. E, u, ranim, u prvim godinama davanje zajmova nije bilo dostatno opravdano i stoga u nekim projektima nije bilo jasno zašto je uopće bilo potrebno dodijeliti bespovratna sredstva Također, e, ciljevi nisu bili dovoljno sustavno istaknuti u pripremi projekata. Neki od projekata nisu bili usklađeni sa politikama u partnerskim zemljama, također u određenoj mjeri niti sa strategijama a očekivali smo da to bude tako. Tu dakle postoji prostor za poboljšanje. Isto tako nije e, bilo dovoljno financijskih institucija povezanih sa ovime. 90% kombiniranja i dalje je usmjereno takozvanim glavnim igračima dakle Europska investicijska banka, EFD, e, EBRD. E, e Evaluatori su također uočili da obzirom da je tek mali broj projekata bio odbijen, smatrali su da e, natjecanje, nadmetanje nije bilo na dovoljno visokoj razini kako bi se izabrali najbolji mogući projekti. Što se tiče dodane vrijednosti kombiniranja, evaluacija pokazala da je kombiniranje u mnogim situacijama E, pokazalo e, dodanu vrijednost u smislu suradnje Europske unije. U mnogim projektima je postojalo kombiniranje koje je doprinijelo u napređenju suradnje sa partnerskim zemljama, posebice tamo gdje se pružala stručna pomoć, tehnička pomoć. U većini projekata se, e, su se koristila bespovratna sredstva koja su dovela do robusnih projekata koji su bili to i dobro valjano pripremljeni u smislu kvalitete projekata, dokumentacije u projektima. Poštivali su se vrlo visoki standardi, ocjena je bila dobra. I na posljedku sve je to dovelo do jačanja koordinacije sa donatorima i posebice u e, prvim godinama kada je odabir prikladnih projekata bio vrlo važan. Istodobno u smislu dodane vrijednosti evaluacija je pronašla određene slučajeve, e, posebice u starijim projektima. Dakle, u nekim slučajevima je došlo do pozitivnog utjecaja na politiku i političke reforme. Našli smo i nekoliko slučajeva gdje su rezultati bili razočaravajući Transakcijski troškovi vezani uz upravljanje projektom su bili previsoki. Činjenica da je e, kombiniranje uključivalo različite partnere je prouzročila kompliciranije okolnosti koje su otežavale upravljanje projektima. Postala je sukladnost sa pravilima vidljivosti EU-a, gotovo u svim projektima. Dakle, pravila koja je postavila EU za vidljivost su bila poštovana, no uvažavanje uloge EU-a je bilo prilično slabo, gotovo u svim projektima. Dakle, što se tiče intervjua sa korisnicima u partnerskim zemljama, nisu povezivali ti korisnici projekte sa EU-om i E, tim evaluatora je zaključio da je na taj način došlo do gubitka određenog e, kapitala za EU. Što se tiče trećeg stupa, obuhvaćenog evaluacijom, rezultati projekata kombiniranja su bili takvi da e, mi se nismo fokusirali samo na dodanu vrijednosti materializirane koristi, već smo i analizirali kakve rezultate je to kombiniranje generiralo i što smo mi čemu smo mi doprinijeli našim bespovratnim sredstvima. Evaluacija je ustanovila da u velikoj mjeri projekti koji su bili kombinirani, financirani kombiniranjem su bili uspješni i ostvarili su ono što se od njih očekivalo da ostvare. Neki od tih projekata nisu još u cijelosti dovršeni, ali kreću se u pravom smjeru i izvjesno je da će ostvariti rezultate, a projekti koji jesu dovršeni postoje dokazi da će rezultate i ishode koristiti e, njihovi krajnji korisnici i da cijene rezultate tih projekata. Međutim, evaluacija je također istaknula da unatoč činjenici da stvaranje radnih mjesta je bio vrlo važan cilj, nije stavljen dovoljan naglasak na praćenje i nadzor učinaka e, kombiniranja projekata u smislu otvaranja novih radnih mjesta. E, mi ne tvrdimo da e, kombiniranje nije imalo utjecaj na stvaranje novih radnih mjesta, ali bilo je vrlo teško to kvantificirati, obzirom da nije postavljalo pravi sustav praćenja. Također je ustanovljeno da su neke prilike propuštene u smislu toga da, se, da projekti budu usmjereni izravno najsiromašnijim stanovnicima. U nekim projektima su se uzima u obzir problem siromaštva. U jednom energetskom projektu u Egiptu, na primjer, cilj je bio učiniti električnu energiju dostupnom u jednom gradu i sastavnica u projektu je bila doprijeti do sela u kojima je živjelo najsiromašnije stanovništvo. Na taj način se pobrinulo da će i siromašni ljudi imati pristup rezultatima projekta. Dakle, bilo je takvih pozitivnih situacija, no sve u svemu to nije bilo dovoljno. Mogli se učiniti više kako bi se iskoristile takve prilike na bolji način. Mi se tako ne tvrdimo da kombiniranje nije doprinjelo smanjenju siromaštva. jasno je rečeno da financiranjem uspješnih projekata koji jesu ostvarili rezultate, kombiniranje jasno doprinosi gospodarskom rastu. Naravno, taj gospodarski rast mora biti inkluzivan, što nije uvijek slučaj, no razumno je očekivati da će biti velikih koristi i za ljude na neizravan način. U svjetlu slabosti koje je evaluacija detektirala, iznesen je niz preporuka i one su da se fokusira na uključivanje u projektima komponiranja bespovratnih sredstava, tako da u budućnosti u svim projektima postoji opravdanost bespovratnih sredstava, Također potrebno je uključiti specijalizirane financijske institucije kako bi se pojačala i osnažila konkurencija kako bi se generirali e, u političkom smislu viši projekti. E, također, potrebno je osnažiti usklađenost sa nacionalnim politikama, potrebno je staviti veći naglasak na otvaranje novih radnih mjesta za suzbijanje siromaštva i potrebno je zauzeti proaktivan pristup u povećanju vidljivosti kada je to bitno za EU. Ovo je bila moja kratka prezentacija. Hvala lijepa. Samo jedno pitanje prije no što e, otvorimo raspravu. Govorili ste o problemima vezanima uz kombiniranje. Da li imate popis projekata koji su bili financirani kako bi ljudi stekli uvid o kakvim projektima se radi, u kojim zemljama? Da li su to informacije koje su dostupne javnosti? Hvala. To me, but I think Ja radim u odjelu za evaluaciju, pa možda kolege mogu odgovoriti na to pitanje. U redu, Jose Baže Bamaum će uzeti riječ, ali sada ću najprije dati riječ kolegama iz odbora. Mislim da bi bilo dobro da dobijemo osjećaj o tome kakvi se projekti financiraju na ovaj način. Cecil Kinje. Grazie, e, eh, grazie per eh, questa... Hvala. Dopustite mi da vam uistinu zahvalim na ovoj prezentaciji. kada odgovorite na Lindino pitanje, vjerojatno ćete usput odgovoriti i na moje. Vi ste rekli da je kombiniranje bespovratnih sredstava sa zajmovima prilika za otvaranje novih radnih mjesta. Posebno me zanima afrički kontinent gdje su mladi prioritet. Zanima me jeste li proveli analizu o tome može li ova vrsta financiranja potaknuti poduzetnički duh među mladima i ženama. Budući da se to pokušavalo postići, zanima me je li to imalo uspjeha, jeste li mogli analizirati u kojoj mjeri je to potaknulo poduzetništvo među ženama i među mladima. Hvala Linda Hübner. Vi ste u vašem izvješću spomenuli da su političke platforme dovele do toga da su mogli biti instalirani dobri i robustni projekti. U tom smislu bi me zanimalo koje su se to političke reforme na samom terenu provodile, jer mi uvijek vidimo da se političke reforme provode u smislu e, ruralnih pitanja i privlačenja investitora, da je to prioritet, pa me zato zanima koje vrste tih političkih reforma su bile provođene, te me također zanima, govorili ste o e, adicionalnosti na kraju, dodanim vrijednostima, e, u kojoj mjeri se evaluiralo, da li bi e, došlo do tih ulaganja E, i da nije bilo kombiniranja, da li se uistinu ostvarilo više zahvaljujući novcu iz javnih izvora ili bi se sve to dogodilo i bez toga? Da, hvala lijepo. Kao što znamo, taj pojam dodanosti je vrlo važan u svim tim projektima. Na sas evharistiso για Hvala. Hvala vam lijepo na ovim uvodnim riječima. Mislim da i ovaj program ima iste poteškoće kao i drugi projekti Europske unije. Imam samo jedno pitanje. Ισχυρές ομάδες των πληθυσμών, διότι αν an pitam se što je sa siromašnim ljudima. Ako oni koji su u ekonomski povoljnom položaju nastave eksploatirati siromašne, onda to ne može biti prihvatljivo. To nije slučaj samo u Africi, nego i Europskoj uniji. Budući da e, kod takvih projekata mala i srednja poduzeća često ne mogu dobiti financijska sredstva jer nemaju kolateral i nemaju potrebnu garanciju. Lola Sanchez. Hvala Linda. I hvala vama na izlaganju. Dakle, što se tiče kombiniranja bespovratnih sredstava i zajmova. Mislim da nije teško uočiti gdje može nastati problem. Oxfam i Revizorski sud i neki drugi ukazali su na te poteškoće i mislim da se to zapravo ne održavaju prioriteti naše razvojne politike, se na taj način ne pomaže onima kojima je pomoć u istinu potrebna. Naglasak je na zemljama srednjeg dohodka gdje postoje manji rizici kada je riječ o investicijama i zapravo se ne pomaže onima kojima bi se trebalo pomoći. Također ne mislim da je to sukladno razvojnim planovima samih zemalja i iz tog razloga mi ne prihvaćamo blending kao takav. Osim toga, trebalo bi koristiti službenu razvojnu pomoć za vrijeme krize da se pomogne nekolicini velikih poduzeća. Dakle, na to se radi, a mislim da to nije pošteno prema poreznim obveznicima. Zanima me što Europska unija namjerava poduzeti kako bi se riješio taj problem manjka transparentnosti o tome je također progovorio i revizorski sud. Možda glavna uprava Devko želi sada uzeti riječ. Gospodin Baumans. Hvala ja mogu pokušati odgovoriti na postavljena pitanja ili mogu iznijeti neke komentare na samu postupak evaluacije sa strane komisije, pa možete jedno i drugo. Hvala. Dakle, na početku bih onda dao svoje komentare rezultata ovog postupka evaluacije. Prije svega želim reći da mi pozdravljamo samu činjenicu da je evaluacija provedena i mi e, ove preporuke koje su iznesene shvaćamo vrlo ozbiljno. Imamo čak i akcijski plan temeljem e, kojeg se može vidjeti da je većina preporuka već u postupku ili se radi na njihovoj finalizaciji. E, dakle, neću govoriti dugo kako bih mogao čuti i ostala pitanja. Dakle, prva preporuka se bavi pitanjem načela dodatnosti a to je nešto što nam je od samog uvođenja aktivnosti kombiniranja bespovratnih sredstava i zajmova predstavljalo problem. Novi obrazac za prijevu stavlja naglasak na to. Financijske institucije prilikom predstavljanja projekta moraju dokazati da uistinu postoji dodana vrijednost kod korištenja ovog kombiniranog financijskog instrumenta. Postoji barem deset načela dodatnosti u obrazcu prijave, financijski, ekonomski, društveni, um, zatim opseg projekta i tako dalje. To su različiti kriteriji. E, prema tome možete biti sigurni da mi to uzimamo istinu u obzir, mi to analiziramo na tehničkim sastancima prije nego što projekte dalje proslijedimo na odobrenje državama članicama Zatim, druga preporuka koja proizlazi iz ovog evaluacijskog postupka tiče se povećanja broja naših partnera koji surađuju s nama na aktivnostima blendinga, dakle to su financijske institucije, kao prvo to su regionalne investicijske banke koje već sufinanciraju većinu operacije, dakle kada govorimo o Africi, tu je Afrička razvojna banka, zatim e, imamo AFI, Međuameričku razvojnu banku, Karibsku razvojnu banku, to je u Karibskom financijskom instrumentu i imamo čitav niz drugih razvojnih banaka u Latinskoj Ameriki, imamo CAF i još neke druge. Što se tiče Afričkog kontinenta, mi pokušavamo tu obuhvatiti i Istočnu Afričku razvojnu banku, za Južnu Afriku za i tako dalje. Dakle, pregovaramo sa tim regionalnim razvojnim bankama. A to će da kako ovisiti i o ishodu pregovora vezano uz novi vanjski investicijski plan i vidjet ćemo hoće li one u tom kontekstu dobiti vodeću ulogu. Osim toga, tu su isto tako i odbori koji su zaduženi za pojedine financijske instrumente. Zatim, u ovom postupku evaluacije se također govori i o usklađivanju projekata koji se financiraju Mm, iz blendinga sa nacionalnim razvojnim planovima, dakle mi to uzimamo u obzir i na tehničkoj razini, ali isto tako i u političkom kontekstu, dakle to mora odgovarati e, nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama, onako kako ih definiraju sami dionici. Posebno se uzima u obzir postoji li javni, program javnih financija u nekoj zemlji, kako bi e, naše investicije bile usklađene s tim programom. Mi želimo i dalje raditi na poboljšanju samoga programa. Ova analiza koja se trenutno provodi i na razini tehničkih sastanaka, ali isto tako i kod predaje projekata odborima, dovoljno je da bi se zajamčila kvaliteta operacija. Mi ne želimo postati sastavni, mi ne želimo da se čitav sustav prekomjerno birokratizira i želimo e, skratiti rok za obradu projekat, projektnih prijedloga. Zatim, još jedan od izazova koji ćemo pokušati riješiti u sklopu novog vanjskog investicijskog plana odnosi se na to na koji način podržati razvoj privatnog sektora. To su posebno istaknuta mala i srednja poduzeća i na koji način proširiti uporabu tih instrumenata i povećati učinkovitost. Mi smo izdvojili 1,5 milijardi eura za osnivanje, odnosno za novo jamstvo u sklopu tog e, instrumenta, što bi trebalo omogućiti da se pruži potpora malim i srednjim poduzećima te e, operacijama mikrofinanciranja. Zatim se tu isto tako spominje naša sposobnost generiranja novih radnih mjesta putem blendinga kolega je djelomično odgovorio na taj dio. Kolega Adrian je djelomično već to spomenuo. Prilikom e, predaje projekta na odobrenje komisiji postoji jedan redak gdje se mora navesti otvaraju se tim putem nova radna mjesta. I ne samo to, nego nam moraju također reći e, koliko, koliki je broj ljudi koji su siromašni, koji će biti korisnici tog projekta. S obzirom da smo u više navrata spomenuli afrički kontinent, htio bih reći da je iz uredbe o kojoj se raspravlja jasno proizlazi da je naglasak komisije na generiranju gospodarskog rasta i zapošljavanja, da želimo biti učinkoviti i da nam je posebno važno da se uspostave programi i projekti kojima će se podržati otvaranje radnih mjesta za žene i za mlade. Htio bih vam također spomenuti da se u ovoj evaluaciji napominje da u nekim slučajevima postupci javne nabave ne odgovaraju u potpunosti kriterijima komisije. Mislim da ćemo to uistinu morati proučiti jer mi želimo da se u postupcima javne nabave primjenju najviši standardi, da kako to se odnosi na kvalitetu projekata. Zatim tu se postavlja i pitanje E, vidljivosti projekata. Dakle, prilikom prijave projekata u sklopu blendinga oni moraju biti vidljivi na razini Europske unije, budući da je riječ o zajedničkom pothvatu svih partnera i komisije financijskih institucija. mi smo zatražili od financijskih institucija da nam uz obrazac za prijavu dostave i plan vidljivosti i također smo dali jasne upute delegacijama Europske unije da e, se usredotoče na to pitanje vidljivosti projekata. Što se tiče postavljenih pitanja, mislim da sam već na neka od njih odgovorio. Dakle, odgovorio sam na pitanje o otvaranju radnih mjesta. Već sam rekao da ćemo, kada je riječ o afričkim zemljama, ali isto tako i o europskom susjedstvu, u sklopu vanjskog investicijskog plana revidirati dakle ciljeve financijskog instrumenta za Afriku i financijskog instrumenta za susjedne zemlje, tako da će veći naglasak biti na eh, otvaranju radnih mjesta, posebno za žene i za mlade. I bit će naglasak na gospodarskom rastu. Zatim, kako su, kako su i povezane reforme politika i načela dodatnosti, dakle što, što se tiče reforme politike, Što se tiče ovih operacija blendinga, mi imamo dakle dijalog sa sektorom, dakle na taj način zapravo želimo proširiti dijalog o politikama o općem investicijskom okruženju u zemlji. Dakle, kod susjednih zemalja e, naglasak je na trećem stupu investicijskog plana. Dakle, radi se o tome da se proširi dijalog o politikama i da se e, uključe svi instrumenti Europske unije kako bi to bilo učinkovitije. Need to further focus on to that and e, Što se tiče malih i srednjih poduzeća, Mislim da je ovaj smjer kojim smo krenuli zanimljiv i činjenica da ćemo imati jamstvo temeljem e, novog vanjskog investicijskog plana će nam omogućiti više operacija nego prije. Zatim što se tiče odnosa s civilnim društvom i nevladinim udrugama, Htio bih vam samo napomenuti da smo jučer poslijepodne održali sastanak s predstavnicima civilnog društva. Bilo je više od 40 predstavnika civilnog društva u dvorani i to je bila prilika da im se predstavi novi vanjski investicijski plan. Odreće je bilo vrlo pozitivno. Većina nevladinih udruga je snažno podržala naš rad. Bilo je tu i tamo letu je tamo pokoja kritika, no uglavnom su se pozitivno izrazili e, kada je riječ o novom vanjskom investicijskom planu za Afriku i o samom blendingu. Što se tiče revizorskog suda, istina je, postoji jedno izvješće revizorskog suda gdje su postavljena neka pitanja. Mi provodimo njihove preporuke. Mislim da smo izvukli prave zaključke iz njihovih preporuka i to se uostalom odražava i u ovom postupku evaluacije koji je uglavnom vrlo pozitivan. Što se tiče da se podržavaju samo um, bogate zemlje ili zemlje srednjeg dohotka, rekao bih da to nije sasvim točno. Mi podržavamo i zemlje s nižim prihodima i isto tako e, postoji namjera u sklopu novog vanjskog investicijskog plana da se stavi naglasak na najmanje razvijene zemlje, dakle na zemlje koje su, s kojima je to, kojima je situacija kompliciranija. Tako da mi želimo da se održi ravnoteža e, kada je riječ o tome kakve zemlje su obuhvaćene ovim operacijama blendinga. Nije istina da mi idemo na ruku donatorskom, donatorima iz Europske eh, unije. Mi imamo postupke javne nabave koji su dosta otvoreni, tako da neću ulaziti u detalje vezano s to pitanje. Rekao sam da se mi nastavimo uskladiti sa nacionalnim i regionalnim programima u mjeri u kojoj je to moguće i eh, sa razvojnim planovima ukoliko postoje. Na kraju želim spomenuti još nešto. Sama činjenica da mi e, u razvojne napore Europske komisije uključujemo veći broj dionika, omogućuje zapravo da se oslobodi više sredstava temeljem bespovratnih sredstava. Dakle, tu i mislim da to koristi i obrazovnom sustavu i socijalnom sustavu i slično. Nadam se da sam odgovorila na vaša pitanja, a sada bih e, dao riječ Paolo Martinsu iz glavne uprave Nije, koji bi vjerojatno htio nešto dodati s obzirom da su ovime obuhvaćene i zemlje iz susjedstva. Dakle, postupkom evaluacije. Sam bih reagirao na pitanje vezano za objavu projekata. Dakle, doista web stranica glavne uprave Devko uključuje stranicu gdje su pobrojani svi projekti i opisani su na vrlo sažet način. I na toj stranici također imamo i godišnje izvješće koje se objavlja svake godine za svaki od instrumenta za blending gdje imamo detaljnije malo opise svih sredstava projekata koje su od te godine odobreni. Trenutno ih imamo preko 300 i detaljno su opisani u tim izvješćima. A što se rezultata tiče, vidjeli smo rezultat procjena i imamo raspoložive informacije o tome. Dakle, Jose to nije spomenuo. Što se malih i srednjih poduzetnika tiče, sam bih napomenuo još jednom što je rekao kolega, podrška MVP-ovima jedna od najvažnijih područja blendinga, kombiniranja, osobito kad govorimo o politici susjedstva. Dakle, tu smo koristili veći dio sredstava za financiranje koje smo imali na raspolaganju posljednjih dve, tri godine, kako bismo primjerice podržali sporazume duboke sveobuhvatne trgovačke sa zemljama istočnog partnerstva. To je za nas dakle vrlo važno i izravno se dotiče podrške odnosa između Europske unije i tih zemalja kako bi se podržali kapaciteti eh, MVP-a o tim sektorima koji će biti u konkurenciji sa europskim poduzećima kada se tržište otvori. Dakle, radi se o nečem što je vrlo korisno, projekti su poprilično svježi, nedavni, samo bih još jednom rekao, mvsp avi su najvažnija područja gdje se koristi upravo ove instrumente kombiniranja Dakle, bavimo se mi ovdje infrastrukturom, ali naglasili bismo samo da je ovo još jedno područje koje kroz kombiniranje možemo podržati. Dobro, imamo li što se dodati na komentare kolega? Imali smo pitanje vezano za ono što sam rekao doprinosima reformi politika i na koji način se to kroz kombiniranje ili blending radi. Rekao bih da postoje slučajevi gdje u pojedinim zemljama gdje smo pružali podršku proračunima i gdje smo pokušali promovirati reforme u pojedinim sektorima od strane Europske unije. Dakle, projekti kombiniranja su financirani u istom sektoru gdje su imali konkretne, slične ciljeve svojih politika u tim projektima. Dakle, postali su slučajevi gdje je postala sinergija između projekata koje se financira kroz kombiniranje i podrške proračunima i to je zajednički pomoglo dalje po osnažiti učinkovitost e, dijaloga e, Europske unije o reformama. No, kao što sam objasnio, već to je nije bilo sustavno odrađeno i postoji velik broj slučajeva gdje do toga i nije došlo. E, ja imam jedno pitanje za kraj. Dakle, što se dodatnosti tiče. Dakle, glavna uprava regija već godinama uključena u pruženje zajmova za takve inicijative. Kako možete pokazati da neki projekt ne bi uspio da nije dobio naša sredstva? I isto što se tiče vidljivosti sredstava financiranja Europske unije, da li ste možda radili sa glavnom upravom regije i drugima koji se time bave već 30-40 godina pitanjima dodatnosti, imaju način za mjerenje i razmišljavanje fondova? što su za njih tako poprilično uobičajeni pristupi kojima se pokušavaju pobrinuti da dobe najbolje moguće ulaganje. I još jedna stvar, kad imamo misije u različite zemlje, možda bi bilo dobro postaviti više pitanja vezano uz e, projekte kombiniranja. Upravo smo imali u kameru jednu posjetu, dakle, kako bismo doznali što se događa, u kojem se smjeru kreću. E, mislim da se dobije mnogo bolji osjećaj ako se bavite nekim stvarnim projektom nego kada govorim samo o statistikama. Hvala. Moj šef je ovdje, pa s okljevanjem uzimam riječ. Dakle, što se tiče dodatnosti, to je nešto što nas, recimo to tako, progoni od samog početka aktivnosti kombiniranja ili blendinga. Sama činjenica da e, nemamo faktualni dokaz onoga što radite je pokazatelj poteškoće takvog rada. Zbog toga smo pokušali oblikovati jedan cijeli niz pokazatelja koje je potrebno uzeti u obzir kada se mjeri dodanost zapravo čak i sustavne razmjene sa glavnom upravom regije, ali to je svakako nešto što možemo predvidjeti u budućnosti. No, pročitao bih vam deset tema koje se tiču dodatnosti, a koje bi financijske institucije trebale razmatrati. Dakle, zanima nas dodatnost ili kontekstu ekonomskih, financijskih, socijalnih, projektnih tema, kvalitete standarda projekta, inovacija, održivosti, zaštite okoliša i dakle drugih oblika prednosti. Dakle, postoji popis argumenata koji nam mogu pomoći odlučiti da li projekt stvara doista dodatnost ili ne. Uvijek će naravno postojati tu određeni upitnici, no ovo bi svako u tome trebalo pomoći. Da kako potaknuli bismo vas da postavite pitanja na terenu vezano uz blending, to je još nešto što i mi kao komisija bismo trebali više raditi. E, rekao bih da smo u proteklim godinama više bili zainteresirani za provođenje jednog okvira koji bi osigurao kvalitetu, ali ovo su investicijski projekti koji bi se razvijali kroz duže vrijeme. Tako da je u početku bilo teško e, na terenu doista vidjeti kako projekti funkcioniraju. Dakle, procjena se bavi projektima instrumenta za susjedstvo i drugih koji su zapravo najstariji instrumenti za ulaganja ali svakako se ovdje radi o nečemu što kako Europski parlament, tako i komisija trebaju doista uzeti u obzir. Dakle, to su stvarni projekti, europski projekti i ne samo da ih trebamo pokrenuti, tada da njih možemo zaboraviti, već ih trebamo pratiti i izvješćivati o rezultatima projekata. Dakle, također moramo imati bližu i bolju uključenost od strane komisije osobito što se tiče europskih izaslanstava koja su na terenu. Dakle, tu doista mogu samo ponoviti vašu preporuku da to doista i učinite. Zahvala bih svim kolegama iz komisije što su danas bili s nama jutros, ponudili nam sve ove informacije, svakako ćemo to upotrebiti kada ćemo pregovarati o tome i radujemo se daljim informacijama. E sada imamo E, nove goste iz komisije koji će nam nešto više reći o afričkoj strategiji.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 priopćenje koje pokazuje da se stvari mijenjaju i s afričke strane. S naše strane jasno je da naše države članice i Komisija Europska služba za vanjsko djelovanje svoj prosperitet e, mnogo više vezujemo uz ono što se događa u Africi. Nekoliko sastanaka Vijeća za vanjske poslove se bavilo prvom temom. Imali smo raspravu o rogu Afrike. Sljedeći mjesec ćemo imati raspravu o sa Sahelu. Dakle, sve to više na našem dnevnom redu. Nadolazeći summit neće biti uobičajeni summit. Mislim da svi znaju da moramo zgrabiti ovu priliku za stvaranje stvarnog saveza za veću stabilnost, veći prosperitet koji će biti od koristi obim stranama. Također postoji jedna hitnost vezana uz demografsku dinamiku. Može se ovo pretvoriti u jednu pozitivnu priču. Radi se o jednoj od najznačajnijih strukturnih promjena u svijetu, osobito u Africi, ali tako izazov je ponuditi radna mjesta i priliku budućnost za do 2050. 2,4 e, milijardi stanovnika afričkog kontinenta. Zbog toga smo predložili E, summit staviti pod zajedničku temu mladih, ulaganja u mladih, dakle nešto smjereno prema budućnosti, pozitivna retorika koja će uključiti i vladanje, ljudska prava i sudjelovanje u donošenju politikama, razvoju, stvaranju radnih mjesta, ekonomska pitanja, edukacija, migracija, radikalizacija. Dakle, sve ćemo to obuhvatiti. Što se tiče našeg zajedničkog priopćenja, naš početni prijedlog i službe za vanjsko djelovanje je da e, ćemo to raspraviti s afričkom stranom, što smatramo vrlo važnim, ali isto tako da uključimo države članice, dobijemo njihov doprinos u prijedloge, ovim prijedlozima. Dakle, mora ovo postati jedan zajednički e, program, dnevni red koji će biti u nadležnosti obje strane. No mi se nadovezujemo na naš program za Afriku, nismo svoje prijedloge samo iz Brisela slali, oni se temelji na afričkoj viziji programa 2017. je godina Afričke unije za ulaganje u mlade tako da smo poprilično sigurni da će naši prijedlozi svakako naići na dobar prijem s afričke strane. Naravno morat ćemo ih razviti još na dolazećim tjednima i mjesecima za to načelno govoreći ovdje smo smjereni na tri cilja. Prvo, i što je uvijek važno za Europsku uniju, nastavak izgradnje na temelju zajedničkih vrijednosti i interesa. Želimo postići međusobni snažan bilateralni angažman s ovim zemljama. Imamo dijalog, ali želimo ih i produbiti, ali isto tako i kolektivno sa cijelim kontinentom. Dakle, da zajednički određujemo taj međunarodni program rada. Znamo da zajedno možemo promijeniti stvari, pokazali smo to u Parizu sa COP21, pokazali smo to i drugdje i to sada želimo proširiti i pronaći snažni savez između kontinenta. Druga stvar, sigurnost, kao što sam rekao, postoji shvaćanje stvari da je ulaganje u sigurnost Afrike ulaganje u vlastitu sigurnost na kopnu i na moru. Vratit ću se još na to, to je jedno od ključnih pitanja dakle te transnacionalne prijetnje i treće ekonomski razvoj, stvaranje radnih mjesta koje su kontinentu potrebna i to se doživljava kao prilika za Europsku uniju da ulaže, da naš privatni sektor ulaže u taj kontinent. Jedan komentar prije nego što kratko uđemo u detalje i prije nego što predam riječ Kunu Dunsu. početna razina našeg angažmana je visoka. Kao što ste spomenuli, mi smo prvi partner u službenoj razvojnoj pomoći, u ulaganjima, u humanitarnoj pomoći, vjerujemo i sigurni smo da smo prvi politički partner u trgovini također. Dakle, moramo nešto promijeniti, no moramo prepoznati činjenicu da počinjemo sa jedne vrlo visoke razine. Dakle, moramo intenzivirati rad u nekim specifičnim područjima gdje smatramo da su prilagodbe potrebne i gdje možemo promijeniti stvari. Dvije su osnovne e, teme u kojima, na kojima možemo raditi. Jedna je otpornije, snažnije društva i države. Dakle, razmatramo kako blis, bliski je bolje surađivati vezano za upravljanje, migraciju, mobilnost. A druga tema više je ekonomska, dakle više i bolje radnih mjesta, to je razvojni program. Ukratko bih identificirao neka ključna područja za prvu temu, dakle otpornija društva i država, prije svega mir i sigurnost, to je jedno područje na kojem iznimno dobro surađujemo tijekom proteklih deset godina, no kao što ste sami spomenuli, susjedstvo se polako širi na afrički kontinent i globalna strategija identificira Zapadnu Afriku, Sahel, Rog Afrike, čak ide i do Središnje Afrike, a svi oni imaju izravan utjecaj na nas. Postoji veza između Libije i Sahela, zaljeva i roga. Pomorska sigurnost koja je ključna za nas u Gvinejskom zaljevu, Crvenom moru i to sve traži veći angažman s Afričkom unijom, no istodobno je drugačiji, jedan kakav razvijamo u proteklih deset godina s Afrikom, a koji sada treba prilagoditi novim izazovima. I to želimo i ostvariti, kao i razviti mnogo snažniji odnos između Afričke unije, UN-a i Europske unije. Novo vodstvo u UN-u, u Adisu, smatramo da nudi dobru priliku za to. Pomorska sigurnost bit će sastavni dio toga. Pokušaj podržavanja Afričke unije da mobilizira financijske resurse će također biti važan. Znate plan Kaberuka gdje se istraže mogućnosti doprinosa e, radu na stvaranju mira na afričkom kontinentu. Upravljanje, drugo područje, već smo tu glavni partner u dijalogu i konkretnoj podršci tome, e, ljudskim pravima, civilnom društvu, da li bilateralno, regionalno ili na razini kontinenta. To je nešto što svakako želimo nastaviti i to svako je jedna od osnovnih karakteristika našeg odnosa. Upravljanje je ključno i za stabilnost, tako da nema tu sukoba interesa i vrijednosti. No kako to učiniti funkcionalnim, kako da to zaživi, to je nešto na čemu moramo nastaviti raspravljati s našim afričkim partnerima. Imajući na umu da Europa se također suočava s nekim od tih istih izazova sa svoje strane. Dakle, osobito se želimo usredotočiti na izborne procese, demokraciju, upravljanje, gdje smo proteklih nekoliko godina vidjeli da promatranje izbora i dalje dovodi često do neslaganja katkada između Afričke i Europske unije. I želimo vidjeti gdje možemo produbiti, unaprijediti taj program. I konačno migracija i mobilnost ne želimo da se ovaj summit samo bavi migracijama. No za velik broj naših država članica to će biti važna točka i o tome će se također raspravljati, ali želimo da se o tome raspravlja i kao jedna pro točka od interesa za cijeli kontinent. Manji dio migracija samo ide ka Europskoj uniji, 90% mobilnosti je unutar samog afričkog kontinenta. Neke od afričkih zemalja i regija suočavaju se s istim problemima kao i mi u upravljanju migracijama. Dakle, kako provesti regulatorne okvire da bi se oni bolje mogli nositi sa mobilnošću, što se također smatra kao pozitivnom stvari za razvoj kontinenta, to je nešto sa čime, na čemu moramo raditi i oni žele naše partnerstvo, a zatim trgovina ljudima, to je nešto što je izazov za cijeli kontinent gdje smo tijekom proteklih nekoliko godina a, prilagodili, razvili svoje okvire kao izlavelete i to su stvari koje možemo primijeniti na razini kontinenta. Tu bih stao, izvolite. Okay, cool, Thanks. so Hvala lijepa. Bit ću se na kolegu. Dakle, e, Cohen je objasnio da imamo dvije razine djelovanja. E, s jedne strane se radi na povećanju otpornosti ove pomoći, ja ću govoriti o drugoj sastavnici, a to su radna mjesta. Posebice za mlade ljude i za žene. Što se tiče radnih mjesta, to je ključno pitanje. Moramo ga sagledati u svjetlu demografske evolucije i to je pitanje koje se nepristano pojavljuje kada razgovaramo sa našim afričkim partnerima na nacionalnoj, na lokalnoj razini ili na razini civilnog društva. Komunikacija predstavlja četiri glavne razine djelovanja i u smislu otvaranja novih radnih mjesta. Prvo je privlačenje ulagatelja. Ako pogledamo stope gospodarskog rasta, u posljednjih deset godina u Africi, one izgledaju vrlo dobro, i impresivno čak, no znamo da kada ulazimo u pojedinosti, mnogo toga zapravo se odnosi na robu, odnosi se na izvoz, na izvoz sirovina e, i to na leđima rasta Kine. E, trebamo raditi na dodanoj vrijednosti. Nema dovoljno generiranja e, dodane vrijednosti, posebice što se tiče ulaganja. Dakle, prvi prioritet znam da ste vi u okviru vanjskog investicijskog plana razgovarali o tome Dakle, prvo je vidjeti kako se možemo pobrinuti da više novca dolazi u Afriku u smislu kapitalnih ulaganja. Potencijal postoji, no to se ne događa u dovoljnoj mjeri. Što možemo učiniti više kako bismo to ostvarili? Naravno, vanjski europski investicijski plan je vrlo bitan element da bi se tako nešto ostvarilo putem i e, pozemljivanja, kreditiranja i postojećih mehanizama, no isto tako i u okviru drugog i trećeg stupa koji se usotočuje na tehničku pomoć i na vrlo važno poticanje poslovnog okruženja. Istodobno bismo se željeli bismo ojačati veze između poduzeća, željeli bismo stvoriti platformu koja bi povezala naša poduzeća i afrička poduzeća koja bi se sastajala češće razmjenjivala informacije da uspostavimo taj protok iskustava i informacija. Treće, želimo pomoći u izgradnji regionalnih tržišta. Ako želimo privući ulagatelje i stvoriti dodanu vrijednost, naravno da moramo pronaći klijente za proizvode. Većina nacionalnih tržišta su premala, stoga moramo stvoriti regionalna tržišta. E, program za integraciju regionalnih tržišta u Africi postoji. On, to je nešto što je teško. Mi pomažemo tome. No vidimo da e, postoji potencijal, ali moramo pomoći afričkim partnerima da dođe do integracije regionalnih tržišta na regionalnoj razini, na primjer e, tripartitni sporazum koji povezuje Sadek sa Ejakom sve do sjevera. I također podržavamo kontinentalni sporazum o slobodnoj trgovini i želimo se pobrinuti da svi partneri imaju najviše koristi od partnerskih ekonomskih sporazuma, tako da uistinu e, profitiraju od izvoza u Europu. Dakle, to nam je glavni prioritet da povećamo privlačnost Afrike za ulagatelje. Drugo, dva konkretna sektora u kojima je potrebno uložiti dodatne napore. Prvi sektor je energetika, posebice obnovljivi izvori energije. To je od presudne važnosti jer bez energije ne možemo ostvariti e, većinu naših ciljeva. Naravno da su i ulaganja u energetiku bitna, no isto tako osiguranje pružanja temeljnih usluga unutar mreže i izvan mreže. E, postoje mnoga područja na kojima je potencijal fotonaponske energije vrlo visok jedna fotonaponski panel proizvodi dva puta više energije u Africi nego u Europi. E, stoga to moramo u istinu pogurnuti. E, postoji e, afrička inicijativa i njihov e, ključni prioritet je ispunjavanje obveza sukladno COP21 i tu moramo u istinu uložiti najviše napora kako bismo pomogli našim afričkim partnerima da ostvare taj sporazum. Povjerenik Mimica je u e, odboru AREA i mi e, surađujemo sa financijskim institucijama, Europskom investicijskom bankom, rfd om kako bismo pomogli tim projektima. No ne radi se samo o velikim projektima, radi se i o strateškim savezima u političkom smislu, na primjer, e, povelja gradonačelnika ili suradnja na području istraživanja kod obnovljive energije. To je nešto što već postoji i želimo produbiti. E, treće područje, poljoprivreda i ribarstvo. Naravno da je poljoprivreda vrlo bitna u Africi iz mnogih razloga. To je područje na kojem je najviše ljudi zaposleno, vrlo bitno je u smislu osiguranja sigurnosti opskrbe hranom i postoji e, vrlo veliki potencijal za dodanu vrijednost. kljevom spomenuti riječ agrobiznis, jer to može stvoriti različite asocijacije kod vas. No kada pogledamo što se događa u nekim zemljama to nisu velika ulaganja, ali pomažemo malim e, farmerima, malim poljoprivrednicima da povećaju kvalitetu svojih proizvoda, povezujemo ih sa tržištima, informiramo ih o vrijednosti njihovih proizvoda, cijeni proizvoda, dovodimo ih na lokalna tržišta, regionalna tržišta, nacionalna tržišta. Tu postoji veliki potencijal koji može izvući siromašne ljude iz siromaštva, omogućiti, ponuditi im dugoročnu perspektivu i stvoriti dodanu vrijednost u smislu onoga što se sada proizvodi. Slično vrijedi i za ribarstvo. Cijelo područje ribarstva, razvoj na obali, ima veliki potencijal. Trenutno je sve to podcijenjeno, premalo razvijeno, to je druga linija našeg djelovanja koju želimo mobilizirati. Uz to je vezana i edukacija, vještina, istraživanje, razvoj vještina u smislu osposobljavanja, drugo istraživanje. Tu već činimo dosta, ali želimo učiniti još i više posebice na području poljoprivrede, tako da imamo izravno istraživanje od kojega najviše koristi imaju naši afrički partneri. I posljednje, vještine. Sve ovo nema smisla ako ne ulažemo u ljude i ako ljudi nisu svjesni tog potencijala, stoga edukacija na svim razinama vrlo bitna uz posebno davanje pozornosti e, strukovnoj izobrazbi, strukovnom osposobljavanju, moramo iskoristiti Erasmus Plus kao ishodište e, na koje ćemo se nadograđivati i povezivati strukovnu izobrazbu i sa onime što se događa u Europi. Sve ovo ne odražava cjelovitu raznolikost naših odnosa i pomoći Africi. Sve to mnogo sve obuhvatnije od ovoga što sam uspio spomenuti. Dakle, komunikacija ne odražava e, našu sveukupnu angažiranost u smislu Afrike. Kao što sam već rekao, naš cilj je politički stvoriti određeni središte silateže teže iz mjera kojega možemo djelovati u uoči samita i nakon samita, nakon sastanka na vrhu. Jedan od naših najvećih izazova sada je upravo to. Kao što je Koen rekao, to je nešto što nije uvijek jasno svima, pogotovo kada se spominju Kina i Japan, ali mi jesmo partner broj jedan Africi i u smislu službene razvojne pomoći i u smislu e, trgovine. Mi smo njihov najvažniji partner i želimo učiniti još i više. No ako pogledamo sve ove brojke, statističke podatke, e, to se odnosi na EU i njene države članice. No, mi se još uvijek pojavljamo u Africi na neorganizirani i neujednačen način. Stoga bismo željeli usredotočiti se e, u našim razgovorima sa državom članicama i vijećom e, na to kako možemo se pojaviti u Abidžanu e, ne samo sa programom EU-a, već sa pravim konsolidiranim programom na razini EU-a u kojem bilateralno sudjeluju i naše države članice ako ne uspijemo demonstrirati i pokazati što sve sada radimo i što ćemo još činiti u budućnosti, uvijek ćemo predočiti sliku koja nije dostojna svega onoga što činimo i koja je samo jedan od manjih elemenata našeg odnosa prema Africi. Stoga mi želimo e, predočiti jedan okvir na koje bismo se željeli koncentrirati i mobilizirati u oči sastanka na vrhu. Stoga se veselimo vašim doprinosima u, okviru samoinicijativnog izvješća. Nadamo se da ćete se složiti sa našim nastojanjima i sigurno će se o tome govoriti i danas. Hvala lijepa. Gospođa, gospođa Markinson, želite li što dodati? Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje s nama. Samo bih željela elaborirati nešto. E, mi želimo biti vrlo ambiciozni u smislu e, inovacija i uključivanja mladih. Mladi jesu jedna od bitnih tema, na želimo stvoriti proces u koji ćemo uključiti mlade. I dobro je vidjeti mlade europljane u ovoj dvorani. Kada govorimo o mladima, odlično da ste i vi ovdje. Mi planiramo četiri koraka. Trenutno održavamo niz sastanaka na temu planiranja u okviru mreže mladih u Africi i u Europi u pripremi našeg drugog koraka. To će biti forum za mlade koji će biti održan u rujnu. Nakon toga ćemo neposredno prije sastanka na vrhu imati takozvanu plotin fazu tijekom koje će mladi iz Europe i Afrike moći surađivati tijekom razdoblja neposredno prije sastanka na vrhu i do samog sastanka na vrhu i na taj način ćemo uključiti bitan doprinos mladih i u samu agendu dnevni red sastanka na vrhu. Dakle, ovo će biti u tom smislu drugačiji sastanak na vrhu. Hvala lijepa na ovom sveobuhvatnom pregledu. Sada sam stekla bolji uvid o onome što će sastanak na vrhu biti i što on neće biti. Jer zapravo nastaje konfuzija kada govorimo o budućnosti partnerstva iz Kotonua. Govorimo o regionalnoj razini tog partnerstva, ali zapravo e, ne radi se o e, cjelovitoj strategiji za Afriku u tom smislu, već se radi o intenziviranju pot poticaja suradnje između EU-a i Afrike na dugoročnoj osnovi. Sean Gons, izvolite. Hvala lijepa. Želio bih zahvaliti trima govornicima iz Komisije iz Europske službe za vanjsko djelovanje na njihovim komentarima. Obzirom da imate iskustva e, vezano uz ove konferencije na međunarodnoj razini, znamo da nije uvijek najvažnije ono što će se odlučiti na tim konferencijama, zapravo što, obzirom da se donosi malo odluka i to je razvila formalnosti, a ono što je bitno je da se događa prije sastanka na vrhu i tu je bitno da mi odigramo našu ulogu u smislu partnerstva sa Afrikom uoči samog sastanka na vrhu. Dakle, sastanak na vrhu je važan, ali mislim da na političkoj liniji će se dogoditi neke promjene. Možete vidjeti, sagledati odnos s Afrikom u drugom svjetlu. E, rekli da, da imamo 5% demografskog porasta u Africi, ali moramo oduzeti od toga 3% zbog visoke, visokog mortaliteta djece. E, moramo pronaći rješenje za ova demografska kretanja. Postoji teroristička ugroza koja raste i to je dinamika koja e, dovodi do stvaranja veće nesigurnosti. To je trend, ne znamo kako ćemo ga riješiti, no to će biti dugoročni problem koji će iskorištavati resurse u Africi, resurse koje neke afričke zemlje uopće nemaju, moramo se sa time suočiti. 12 zemalja u Africi je stvorilo velik dio bogatstva i one su u velikom gospodarskom porastu i one bi mogle preraspoređivati dio tog bogatstva kako bi odgovorile na potražnju. odnosno ciljeve održivog razvoja. I postoji jedna zanimljiva činjenica, a to je pad u vrijednosti primarnih resursa. Što se događa sa Kinom i Afrikom? Europa mora biti što je moguće više prisutna i mora se vidjeti da je prisutna. Uloga ovog sastanka na vrhu je ojačati vidljivost EU-a i njene uloge u partnerstvu sa Afrikom. Moramo izbjeći nešto. Spomenuli ste nekoliko e, projekata suradnje. Oni su svi svrsishodni u smislu gospodarstva, sigurnosti, zajedničkih interesa. No postoji nešto što moramo izbjeći i to je jedan rizik kojem bismo mogli biti izloženi razvoj slijedi svoja pravila i jedno od tih pravila je nepovezana pomoć. Ako pogledamo ulogu europskog privatnog sektora u Africi, to želimo poboljšati, no to nećemo poboljšavati putem razvoja, jer u protivnom ćemo ustanoviti da neće naše evaluacije uspjeti ako povežemo razvoj na taj način. Ako pogledamo kriterije koji su zacrtani u međunarodnim deklaracijama za taj sektor, dakle, sa gledišta razvoja, moramo staviti naglasak na činjenicu da mi ne kontroliramo previše toga. Konferencija bi se trebala pozbaviti pitanjem hoće li Afrika slijediti isti razvojni trend kao u Latinskoj Americi. Mnogo, boga, mnogo, mnogo siromašnih, mnogo bogatih ljudi, nema srednjeg staleža i mnogo socijalnih prijetnji. Mi moramo organizirati partnerstvo u smislu razvoja. Moramo uvjeriti naše partnere da budu predani, da preuzmu određene obveze. Ako oni to ne žele, mi im ne možemo ništa nametnuti. Oni će nam odgovoriti imate dovoljno nejednakih uvjeta u vašim zemljama. Moramo pogledati što im možemo ponuditi i da li možemo doći do dogovora u smislu preraspodjele bogatstva. Moramo imati porezne sustave koji funkcioniraju. Moramo pogledati inicijative koje želimo razviti u smislu upravljanja. To je ključno pitanje u smislu socijalne pravde. Mislim na resurse koje zapravo imamo. Pogledamo europski razvojni fond i imamo panafrički program. Ne bi li možda sada bio pravi trenutak da se naglasi nekoliko velikih projekata, a ne sve. Na primjer, trebali bismo uspostaviti sustav socijalne sigurnosti, socijalnog osiguranja u tim afričkim zemljama. U nekim zemljama to funkcionira više od 80% stanovništva ima pristup socijalnom osiguranju. Dakle, to funkcionira Malaji. Nema baš dobro gospodarstvo, ali postoji velik broj stanovnika koji imaju pristup socijalnom osiguranju. Imamo dva primjera, dvije različite zemlje, Mali i Ruanda. Mali je drugačiji, Dakle, umjesto da raspršimo naš novac na cijeli kontinent, možda bi bilo bolje identificirati ono što funkcionira i tamo uložiti najviše novca, jer, jer bi to bila učinkovita preraspodjela novca. Možda bismo na ovom sastanku na vrhu trebali zajedno razmisliti o tome kako možemo bolje iskoristiti naše resurse. Dakle, da sažmem, moramo podržati i razvoj na način na koji ste vi predložili, no što se tiče dugoročnih evaluacija i političkog programa, vrlo bitno je da pogledamo lokalni razvoj i, i pokušamo zajednički pristupiti ciljevima održivog razvoja i to moramo na terenu pretočiti učinkovite projekte poticaj za razmišljanje, u svakom slučaju Marija. I ja ću govoriti o ovim poticajima za razmišljanje. Prije svega, najljepša hvala na vašem izvještaju. Spominjali ste eh, stabilnost i sigurnost. ja bih vas uputila na sljedeće. Sigurnost je vrlo važna, sigurnost je temeljeni preduvjet za dobar gospodarski razvoj, to svi znamo, ali moje nedoumice idu u smjeru toga iz kojeg lonca ćemo što financirati, tako da uspostavimo više stabilnosti i sigurnosti u Africi. Čini mi se da se sve više više iz razvojnih fondova financira i onda nam nedostaje novac za ulaganja u radna mjesta. Suzbijanje siromaštva je najviši cilj eh, u suradnji sa razvojnom pomoći <clears throat> i tu moram, pri tome moramo ostati. što se tiče sigurnosti, to moramo financirati eh, drugim odgovarajućim instrumentima, eh, a ne uvijek iz fondova koji su namijenjeni razvojnoj pomoći. Sigurnost treba odjeliti od toga. Također ulaganja u lokalne izvore. Afrika se treba odmaknuti od izvoza sirovina, isključivo sirovina. E, sa time se svi slažemo. E, mora se poticati lokalna prerada, lokalna proizvodnja E, no znamo da se sirovina može prerađivati samo jednom. E, jer ako želimo uspostaviti lokalnu proizvodnju, lokalnu preradu, to moramo imati na umu. Spomenuli ste i uspostavu lokalnih tržišta. U načelu to bi bila logična posljedica. E, prerada se potiče, proizvodnja se potiče, lokalno stanovništvo ima vlastite prihode, pa onda će oni sami moći kupovati proizvode koji se lokalno proizvode. Izgradnja lokalnih tržišta, mi se u cijelosti slažemo. Ono što me malo zabrinulo je kada ste u ovom kontekstu spomenuli da bi ove zemlje trebale imati više koristi od europske razvojne pomoći. razvija, Afrika razvija unutarnje unutarnja tržišta kao izolirana tržišta. Oni žele tamo stvoriti zone slobodne trgovine kako bi se razvilo jedinstveno unutarnje tržište za cijelu Afriku E, da li naša IPA to podržava ili dovodi u pitanje? Jer moglo biti privlačno njihove proizvode dovoditi na europsko unutarnje tržište, tako da ti proizvodi ne bi ostajali na unutarnjem afričkom tržištu, te se na taj način može stvoriti situacija konkurencije između ta dva unutarnja tržišta. Stoga što se već sada moramo pobrinuti da ostavimo dovoljno manevarskog prostora regionalnim tržištima. I posljednje vezano uz poljoprivredu. Slažem se s vama. U poljoprivredi postoji veliki potencijal u Africi. S jedne strane, veliko tržište je u samoj Africi. Možemo i više proizvoditi u Africi. No ne bismo smjeli napraviti pogrešku i naše proizvodne metode koje imamo mi ovdje u Europi, a koje se kreću u smjeru industrializacije poljoprivrede, dakle ne smijemo izvoziti naše proizvodne metode u Afriku. Ja sam e, ja se bavim poljoprivredom, imamo mnogo problema s poljoprivredom u Europi, znamo o čemu govorim. Mi ćemo doći do granica industrializacije Iako u Europi postoje odlični preduvjeti za poljoprivredu koji u Africi ne postoje, dakle, ako želimo iskoristiti taj potencijal povećane proizvodnje u Africi, moramo primjenjivati drugačije metode. Istraživanje je bi bila jedna od prikladnih metoda. Također moramo vidjeti koje ekološke metode u poljoprivredi se mogu primjenjivati. To će biti sve važnije jer neće biti dovoljno eh, donijeti samo tamo eh, gnojdbene proizvode, već je za njih voda najbitnija. Voda je u ograničenim količinama u Africi. Treba povećati različite sustave navodnjavanja i sposobnost tla da veže vodu na sebe. Stoga trebamo raditi na edukaciji i izobrazbi. Eh, ne smijemo počiniti tu pogrešku da izvozimo naše sofisticirane metode u smislu većih količina umjetnih gnojiva. Tada ćemo povećati kapacitet proizvodnje u Africi, ali ćemo proizročiti mnoge probleme. Jutro sam e, doročkovala sa predstavnicom nevladine organizacije koja mi je govorila o poljoprivredi u Argentini E, gdje postoje čak i bolji uvjeti nego u najvećim dijelovima Afrike, ali ona mi je objasnila s kakvim problemima su oni sve sada suočeni zbog različitih e, pogreška koje su počinjene u smislu razvoja poljoprivrede. To ne smijemo ponavljati e, u odnosu na Afriku. Nažalost, sada moram otići na jedan drugi odbor, no drago mi da sam se mogla obratiti sada. Hvala. Možda se mogu ja nadovezati na neke od komentara. Kao prvo ono što je rekao kolega Görens. Mislim da je on u pravu da se stvari mijenjaju i da postoji potencijal da neke afričke zemlje preuzmu vodstvo i da zapravo postanu neke vrste ekonomskih centara za zapad. Mislim da bi to moglo biti vrlo zanimljivo kada bismo to podržali. Vi ste također spomenuli nekakvu socijalnu državu, e, to je bilo jednom od vaših posljednjih govora kada ste govorili o ciljevima održivog razvoja i o sustavu univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Većina naših socijalnih država nastalo je nakon drugog svjetskog rata u teškim uvjetima mi smo dobili zdravstveno osiguranje 1947. godine u Ujedinjenoj kraljevini u trenutku kada smo kada, su, kada je ekonomska situacija bila vrlo teška. I možda bismo mogli u sklopu ove rasprave proučiti neke od pozitivnih primjera. Ja sam se sustala, sastala nedavno sa zastupnicima iz parlamenta koji su upravo radili na tome da se uspostavi socijalna država. I možda umjesto da se razgovara o investicijama i radnim mjestima, e, to može zvučati pomalo cinično. E, na tom kontinentu, a čak i u Španjolskoj i u Grčkoj je stopa nezaposlenosti vrlo visoka, dakle ne možemo govoriti o tome samo u kontekstu afričkog kontinenta. Možda na taj način možemo ljudima dati nadu, jer važno je da se ne grade zidovi, nego da se gradi nada i budućnost. Zatim spomenuli ste da je Europska unija prisutna u Africi, da je to jedno partnerstvo koje postoji već dugo. Zanima me kako će Brexit utjecati na odnose između Europske unije i afričkih zemalja. Neki veliposlanici iz Afrike su me pitali hoće li Ujedinjena kraljevina nestati iz Afrike. Mi smo o tome također razgovarali. Šarl predvodio tom raspravom. Razgovarali smo o tome kako će Brexit utjecati na ovu politiku i na koji način se to uzima u obzir. Mi ne znamo kako će reagirati britanska vlada i ja se nadam da će neki od onih koji su glasovali da se ostane u Europskoj uniji, nastaviti surađivati s Europskom unijom u njezinoj vanjskoj dimenziji. Međutim, ljudi izvana ne znaju e, kako gledati na, na, taj, na taj aspekt i zanima me jeste li vi to uzeli u obzir. Hvala vam na e, velikom zanimanju za ovu temu, hvala na zanimljivim pitanjima. Rekli ste da se stvari mijenjaju. Mijenja se percepcija Europske unije sa afričkog kontinenta, e, dakle tu je važna uloga Kine, važna je i politika SAD-a prema Africi, a isto tako se vjerojatno već uzima u obzir i Brexit i to se uračunava u čitavu jednadžbu. U posljednjih nekoliko godina mi smo pokazali da uistinu želimo podržati zemlje kako u Sahelu, tako i zemlje Afričkog roga i postoji određena svijest o tome da ono što mi poduzimamo ne radi nitko drugi od partnera i da uistinu podržavamo te zemlje u borbi protiv terorizma, prekograničnih prijetnji i gladi, dakle govorim o zemljama Afričkog roga i to je uistinu izmijenilo e, percepciju prema Europskoj uniji. Dakle, mi, na nas se gleda kao na pozdanog partnera koji je uvijek tu. Dakle, to je jedna velika prilika za naše partnerstvo, ali to isto tako znači da ćemo u sljedećem razdoblju imati veliku odgovornost. Ove izmjene na afričkom kontinentu se mogu vidjeti u izvješću fondacije koja govori o tome o situaciji u Africi. E, Afrika koja je zapravo na prekretnici i govori se o tome kako treba podržati afričke zemlje u područjima kao što su izgradnja mira, stabilnosti i tako dalje. E, dakle, što se tiče sigurnosti, stabilnosti i resursa, spomenuli smo i borbu protiv terorizma. Mi smo posljednjih godina pokazali da možemo bolje povezati razvojnu pomoć i sigurnost i to je jedna od ključnih poruka Federike Mogherini, da je upravo ta veza između sigurnosti i razvojne pomoći pokazala da se na taj način mogu postići mnogo bolji rezultati i da možemo tako, na taj način mnogo, možemo mnogo bolje djelovati. Isto tako trebamo vidjeti na koji način bolje iskoristiti instrument e, za pod nazivom Africa Peace e, kako povećati sigurnost na kontinentu i na koji način povezati financijska sredstva tako da se ne ulažu samo u sigurnost, nego da se zapravo izradi jedan paket mjera koji će povezati sigurnost e, i razvoj. Što se tiče budućnosti afričkih zemalja, e, što se tiče budućnosti u smislu inkluzivnih društava, to će u konačnosti biti odluka koju će donijeti same afričke zemlje. Međutim, sve se vrijednosti upravo temelje na takvim inkluzivnim društvima i to je ono što mi nastavimo postići, bilo da je riječ o inkluzivnom političkom sudjelovanju ili o ekonomskoj dimenziji. Dakle, završit ću i sa temom Brexita koja je možda i najosjetljivija. Mi smo zatražili od delegacija da kažu da će, dakle, što god se dogodilo, preostalih 27 država članica djelovati jedinstveno, da kako Velika Britanija je vrlo važan partner na afričkom kontinentu i politički, ali isto tako i u smislu doprinosa resursima, resursa za razvoj. No, mislim da mi možemo nastaviti raditi sa, na području razvojne pomoći i nakon toga s našim prijateljima iz Velike Britanije. E, hvala, ja ću započeti od komentara Šarla Görensa vezano uz e, neke geostrateške aspekte. E, to je povezano s Kinom. Da kako tu je isto tako i problematika Brexita i odnosa sa SAD-om, no naši afrički sugovornici su također shvatili da je i u Europi došlo do promjene paradigme u odnosu e, na ranije. Ranije je naš angažman bio uglavnom temeljen na našim vrijednostima, na razvojnoj politici i e, nakon e, migrantske krize afričke zemlje su shvatile da je ovdje sada da se ovdje radi također i određenom interesu. Dakle, to, ono što se događa na afričkom kontinentu ima izravan utjecaj na nas, što zapravo može dati novu ravnotežu tom odnosu. E, proteklih desetljeća se pokušavalo izmijeniti to partnerstvo kako bi bilo ravnopravnije, međutim Sada je postalo jasno da tu postoji jedan europski interes u pružanju podrške našim afričkim partnerima i to zapravo uspostavlja bolji kontekst za uravnoteženo partnerstvo. I tu je velika razlika između nas i nekih drugih koji su prisutni na afričkom kontinentu. Dakle, mi ćemo to nastaviti raditi uzimajući u obzir neke, načela kao što je održivost naših aktivnosti i u ostalom to je nešto što se itekako cijeni. Mi smo, to nismo činili samo radi imidža. Mi smo uzeli kao polazišnu točku program za 2063. godinu, dakle i to je temelj za naše sugestije prema afričkim partnerima, što pokazuje da mi E, ne dolazimo tamo sa svojim programom, nego da uzimamo u obzir vlasništvo kao jedno od temeljnih načela, dakle vlasništvo nad tim procesom. Kao što znate, na ovom e, samitu će biti mnogo toga odlučeno, no ono što, ona promjena koju bismo mi htjeli postići na ovom sastanku na vrhu je sljedeća. Na sastancima na vrhu se obično daju izjave o tome što se namjerava raditi u sljedećoj fazi. Međutim, mi ne želimo tu iznositi samo svoje dobre namjere, nego želimo imati stvarne konkretne rezultate i u tom smislu želimo da se posveti pažnja e, dakle konkretnim ciljevima koji se mogu postići i dakle to je ono što mi želimo, želimo da se to konkretizira. I tu dolazim do vaših komentara. Kao prvo što se tiče demografskih trendova, evidentno je da Kina ne bi bila u stanju postići, odnosno doseći ovu razinu razvoja da nisu provodili politiku jednog djeteta. Dakle, kada vidimo stopu nataliteta u afričkim zemljama, očito je da je gotovo nemoguće da takva stopa nataliteta da bude dakle da gospodarski napredak i razvoj prate tu stopu nataliteta prema tome e, to svak, taj demografski trend bi svakako trebalo smanjiti a u tom kontekstu je važna uloga žena osnaživanje žena i djevojčica je izuzetno važno i to putem obrazovnog sustava i zapošljavanja sve naše studije, svi naši napori u sklopu ENA pokazuju da jedino osnaživanje žena može pomoći u tome da se smanji stopa nataliteta. Vi ste spomenuli također žene u parlamentu. Mi smo u kontaktu sa Silvanom Kohmerin, vašom bivšom kolegicom, koja i vrlo angažirana, ona to sjajno radi. Želimo li uistinu imati utjecaj na to, moramo također utjecati i na ulogu žena u politici. Dakle, što se zatim imamo e, načelo preraspodjele koje je također ključno i to definira naš e, angažman. To smo spomenuli u poglavlju o upravljanju. Kao što znate, mi smo itekako e, prisutni u području upravljanje javnim financijama, ali isto tako i mobilizacije nacionalnih resursa. I tu dolazimo do pitanja, do fiskalnih pitanja, do dobrog upravljanja javnim financijama, što je preduvjet za redistribuciju. Ruanda je dobar primjer za to, međutim nemamo nema ih mnogo u Africi. Dakle, imamo premijera koji zna što želi postići, ima kompetentne ministre, postoji strategija koja se provodi u dijelo. E, međutim, to nažalost nije model koji primjećujemo drugdje. S druge strane, Malavi je također dobar primjer područja gdje su gdje postoji sustav socijalne, socijalnog e, osiguranja, socijalne politike i e, tu također radimo na vrijednosnim lancima. Dakle, pokušava se poboljšati održivost e, sustava socijalnog osiguranja, tako da ima dovoljno onih koji doprinose sustavu, ali isto tako i obrnuto. Ja bih vam sugerirao da pročite naš program u Malaviju, što je uistinu dobar primjer toga na koji način se može povezati proizvodnja i redistribucija. Zatim e, u Etiopiji možemo vidjeti da je jedan od razloga što je tu bilo problema činjenica da Etiopija, premda je imala jednu stabilnu stopu gospodarskog rasta, e, gdje je dobro rješeno pitanje opskrbe hranom, no ipak nije došlo do odgovarajuće redistribucije e, i mislim da je to svakako e, jedan od aspekata na kojima treba dodatno poraditi. Nadalje, Marija je iznijela jedan komentar koji je sukladan onome što mi nastojimo postići, a to je da se sve radi na lokalnoj razini i da se stvaraju vještine koje su potrebne na regionalnom tržištu rada. Ako pogledate e, rad udruge kao što je TMRI, možete vidjeti da oni uistinu pokušavaju dovesti, e, dakle povezati e, proizvodnju sa tržištem. Da budem iskren, ne mislim da je da postoji stvarna veza sa izvozom prema europskim tržištima. Dakle, Kenija je zemlja koja proizvodi E, proizvode e, za europsko tržište kao što su primjerice mahune, zelene mahune, međutim postoji i proizvode koje se proizvode za lokalno tržište, tako da ne mislim da tu postoji neka konkurencija između jednog i drugog. mi također nećemo poticati masovnu industrializaciju u poljoprivredi, baš zato što je e, važna veza između demografskih trendova i e, dakle i, i, i dakle ove proizvodnje. Zatim e, neki kolege su spomenuli istraživanje, to je vrlo važno. Osim toga, JRC ima mnoštvo informacija. Oni sada rade na jednoj dubinskoj studiji o, koja se bavi Afrikom. Ja se već neko vrijeme bavim situacijom u Africi i oni su sami bili iznenađeni količinom podataka koji su na raspolaganju. Dakle, riječ je o e, mogućnosti praćenja vodnih resursa u posljednjih 31, 31 godini. Dakle, njihova oni, njihova analiza se može obuhvatiti 30 e, kvadratnih metara i to je uistinu nevjerojatno. Oni će završiti to izvješće uoči samita. Što se tiče Brexita, mislim da je kolega već sve rekao na tu temu. Hvala. Pa ja ću samo navesti dva primjera. Kao prvo hvala vam na zanimljivim komentarima. E, vi ste spomenuli da ne smijemo graditi zidove, da trebamo stvarati nadu. Federika Mogherini je više, više navrata rekla da se tu radi o evropskom putu, o evropskom načinu djelovanja, pa ću vam pokušati reći što to znači i e, koji su naši vodeći projekt inicijative. inicijative. Kao prvo, tu je suradnja u području migracija i mislim da je to važno u kontekstu toga da se ne dižu zidovi, nego da se stvara nada za nove naraštaje. Za vas koji pratite pristup migracijama možete, vjerojatno znate da je riječ o jednom vrlo inkluzivnom pristupu koji je ispregovaran još 2015. godine tijekom e, samita u Valeti. Dakle, tu je naglasak na uzrocima migracija, na zakonitom toku migracija i na suzbijanju nezakonitih migracija i kriminalnih mreža. Zatim tu je pitanje zaštite te povratka i readmisije. Tu je dobar primjer europskog e, puta. A htjela bih također spomenuti i europski put u kontekstu djelovanja u osjetljivim dijelovima Afrike. Dakle, kada dobijete opis e, nekog sukoba na takvim područjima, bilo da riječ o Somaliji ili Maliju, Maliju očito je da je e, također dio problema povezan s činjenicom da ljudi nemaju pristup e, prilikama za razvoj. E, dakle, što je potrebno? Potrebno je veća razina sigurnosti. U Maliju mi pružamo i vojnu pomoć, civilnu i policijsku pomoć, dakle u sigurnosnom dijelu, no isto tako imamo i razvojnu pomoć, pomoć za stabilizaciju te humanitarnu pomoć. Mislim da je vrlo važno reći da je to evropski put i e, mislim da bismo to trebali naglasiti i prilikom odlaska na summit. Hvala svima na izvrsnim izlaganjima. Žao mi je što nismo imali veći odaziv zastupnika. E, neki kolege su morali otići budući da se sastanci odbora preklapaju pa su neki kolege morali otići na glasovanje u druge odbore. E, kao što sam rekla, mi ćemo sastaviti jednu izrečenu vlastitu inicijativu na temu strategije za Afriku. E, hvala, želite li još nešto reći? Pa ne, htio bih vam samo zahvaliti da kako mi smo uvijek na raspolaganju, možemo ponovno doći na vaš odbor, ali htio bih samo nešto ponoviti. Mi mobiliziramo države članice i mislim da vi možete u tome imati ključnu ulogu i tek ako možemo, tek kad budemo mogli kolektivno djelovati, moći ćemo u istinu raditi na tom odnosu između Europske unije i Afrike. E, možda bismo u nacionalnim parlamentima također mogli raspraviti strategiju za Afriku, a nacionalni zastupnici parlamentarni zastupnici tu mogu imati važnu ulogu. Mi smo imali prije dvije godine izvrstan sastanak u Luksemburgu tijekom Europske razvojne godine i tu smo imali dobru razmjenu sa državama članicama, dakle možda bismo to mogli također staviti e, na dnevni red tog sastanka. Dakle, sastanak je zakazan negdje na jesen i mi moramo staviti nešto zanimljivo na dnevni red kako bi ljudi htjeli doći u Brisel na te konferencije. Ako imate neku zanimljivu inicijativu, molim vas da nam to kažete. Hvala vam lijepo. Hvala. Yeah, I can say, yeah. So, Hvala vam, sljedeća točka dnevnog reda je in kamera, tako da je samo za one koje su institucijama, mogu ostati zastupnici, asistencije, osoblje, tajništvo, kolege iz vanjske službe i komisije. No, vanjske posjetitelje moram zamoliti da je ovo zasjedanje zatvoreno, tako da nije javno i ne mogu ostati. Dat ćemo par minuta vremena svima da napuste prostoriju.